politika integriteta komisija, posebno imenovanje glavnog tajnika Europske komisije. Kao prvo, riječ ima e, u ime komisije gospodin povjernik Günter Oettinger. Izvolite, imate riječ. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, časni zastupnici,